kraja nikakvih prigovora, onda ćemo smatrati ta imenovanja potvrđena. E, isto tako odbor za unutarnje tržište je predložio jedan tekst vezan uz e, članak 121, e, dakle ako se slažete, e, ako se dakle slažete s time i ako klub zastupnika nema nikakve prigovore, onda nećemo to staviti na glasanje u